zauzmete mjesta. Sada ćemo glasovati o prvom izvješću, a to je rezolucija o situaciji u Zimbabveu, slučaj aktivista za ljudska prava. Sada krećemo s glasovanjem o 15. paragrafu dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Čitav tekst rezolucije za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Hvala lijepa. Prelazimo na sljedeće glasovanje, a to je glasovanje o rezoluciju o sudbini izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, uključujući masovne grobnice na Tajlandu. Prvi paragraf za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zamolili su me da napravimo provjeru, dakle glasamo o drugom amandmanu u prvom paragrafu. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala. Hvala. I samo sam htjela provjeriti za svaki slučaj. Drage kolege, naše službe su oprezne. Dakle, prelazimo na treći amandman. Molim vas da dignete ruke tko je za, protiv, suzdržani. Morat ćemo napraviti provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na prvi amandman za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. U redu, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na glasovanje o čitavom tekstu rezolucije. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Dakle, tekst se usvaja. Hvala lijepa. Prelazimo sada na rezoluciju o Svaziju i slučaju aktivista za ljudska prava. Krećemo od trećeg amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Deveti paragraf u dva dijela, pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje za prvi dio. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada glasujemo o drugom dijelu poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodna odredba K iz izvornog teksta za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Uvodna izjava L iz izvornog teksta za, protiv, suzdržani. I to smo usvojili. Prvi amandman tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se. Drugi amandman tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se.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 Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi amandman poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Šesti paragraf u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prvi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na izvorni tekst, deveti paragraf poimeničnim glasovanjem, otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći amandman poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Četvrti amandman po glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Peti amandman poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kolege, imali nekih problema? Velika je buka u vječnici. Iz... E, molim vas da uključite mikrofon. Možete li me sada čuti? Nisam siguran gospođo predsjedavajuća, ali čini mi se da nismo glasovali o osmom amandmanu, osim ako se taj amandman, ako ga je netko povukao. Mislim da je to razlog zbog kojeg se kolege žale. Dakle, izvorni tekst e, osmog paragrafa se ne razmatra zato što smo usvojili prvi amandman EPP-a. Je li to sada razjasnilo situaciju? Još je netko imao pitanje? Da, mislim da je došlo do zbrke. Niste na vrijeme spomenuli da se o tome radi, zato smo drugačije glasovali o trećem amandmanu 11. paragrafa nego što bismo da to nije bio slučaj. Ja se ispričavam ako sam pogriješila, ali sada ću još jedanput ponoviti da nakon što se usvoji amandman, izvorni tekst se više ne razmatra. Ja ću u buduće prihvatiti vaš savjet i to ću istaknuti, naglasit ću kad do toga dođe. Možemo nastaviti sa glasovanjem, šesti amandman, pojedinačnim glasovanjem, otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Paragraf 23. Izvorni tekst se ne razmetra u tom slučaju. Ispričavam se, moram se ispraviti. Dakle, sada ćemo glasovati o 23. paragrafu u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Ispričavam se. I vi ste zatražili riječ. Molim vas da ponovite od broja 9, zato što mi smo bili zbunjeni kod glasanja. Budući da je 8 maknut, krenimo od 9, tako da svi znamo o, o čemu glasamo. Just to Dakle, da bude sasvim jasno. E, razjasnili smo što je bilo sa osmim paragrafom. Sada smo na 23. paragrafu. Šesti amandman se ne razmatra, tako da sada glasujemo o izvornom tekstu paragrafa broj 23 dizanjem ruku. Tko je za prvi dio? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 24. paragraf, prvi dio tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. paragraf, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 34. paragraf. Tko je za prvi dio? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Izvorni tekst. 38. pačno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sedmi amandman poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo sada na glasovanje u izvornom tekstu na paragraf 41. u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Usvaja se drugi dio pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se izvorni tekst. 43. paragraf pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 47. paragraf izvornog teksta. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 48. paragraf u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Izvorni tekst. Paragraf 50. Poimenično glasovanje. Otvorim glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 51. paragraf. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Dakle, 51. paragraf. Molim da se otvori glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 52. paragraf. Pojmeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 54. paragraf u dva dijela. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada ćemo glasovati o tekstu rezolucije poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvorit ćemo glasovanje. I tekst se usvaja. Hvala kolege. Da, hvala. Zahvaljujem izvjestiteljima. Sada imamo izvješće kolega Kukana i Taranda o financiranju zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Prvi paragraf, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani. Napravit ćemo provjeru. Dakle, provjera za drugi dio. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Treći dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Četvrti dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na... Da, provjerit ćemo četvrti dio prvog paragrafa. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Stavak 3 u pet dijelova. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Drugi dio poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se treći dio tko je za, protiv, suzdržan. Usvaja se četvrti dio tko je za, protiv, suzdržan. To ćemo provjeriti. Otvaram glasanje za provjeru četvrtog dijela. Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Peti dio tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Paragraf 13, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, Usvaja se drugi dio poimenično glasamo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Paragraf 15, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se paragraf 17, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se paragraf 18, poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Paragraf 19. Mm, da li želite uzeti riječ? Izvolite, imate riječ. Ne? Mislim da je jasno. U redu, nastavljamo sa glasanjem. Paragraf 19 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, Usvaja se drugi dio, poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Paragraf 20. Otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Paragraf 28. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. sada rezolucija e, u cjelini poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala lijepa. Sada prelazimo na glasanje o izvješću gospođe Gome, sigurnosni obrambeni kapaciteti u Europi. Paragraf 1 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio, poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Paragraf 5 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan. Usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržan. Usvaja se paragraf 13. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan. Usvaja se drugi dio. E, poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Paragraf 14. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se uvodna odredba B u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan. Usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržan usvaja se rezolucija u cjelini poimenično otvaram glasanje zatvaram glasanje usvaja se Sada prelazimo na izvješće o napretku Turske za 2014. Gospođo Piri, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja predlažem da se ovo glasanje odloži jer smo imali samo tjedan dana između glasanja na odboru i plenarnog glasanja e, uložen je veliki broj amandmana ovo je vrlo, važan izvješć, e, vrlo važno izvješće i kako bismo imali više vremena e, proučiti amandmane ja bih predložila da odložimo ovo glasanje hvala lijepa da li im koga ko bi ovo podržao, dakle ko želi govoriti za ovaj prijedlog. Da, gospođo predsjedavajuća, ja vjerujem da je ovaj prijedlog e, vrlo razuman. Mi smo jako intenzivno pet mjeseci radili na ovom izvješću, ali e, razmak između glasanja na odboru i plenarnoj sjednici je tako kratak da nije bilo moguće u ovom kratkom vremenu e, razraditi potrebne kompromise dovoljno tako da predlažem da e, prihvatimo ovaj prijedlog. Hvala lijepa. Da li, netko želi govoriti protiv ovog prijedloga? Da, izvolite, imamo govornika protiv, izvolite, imate riječ. Ja sam se nadao da će E, netko iz većeg kluba zastupnika od našeg govoriti protiv ovog prijedloga. Turska je vrlo, vrlo važna tema, imamo odgovornost prema našim biračima, oni imaju pravo znati o našem stajalištu u vezi sa ovim i ja zato predlažem da glasamo danas i e, da ne prihvatimo ovaj prijedlog. Sada ovaj prijedlog o, o odlaganju glasanja stavljam na glasanje. Tko je za taj prijedlog? Tko je protiv? suzdržan usvaja se dakle odlažemo glasanje o izvješću o napredu Turske za 2014. Hvala lijepa, time smo završili sa glasanjem, a sada prelazimo na obrazloženja glasanja čim kolege izađu iz dvorane.